Ladies and gentlemen, we do not... Dobar dan. Nemamo rasvjetu u prostoriji, ali rade mikrofoni i imamo prevođenje. Tako da možemo započeti s radom i nadam se da će nas kasnije isto vratiti, vratiti svjetlost. Ne znam zašto se to događa. Evo, otvoran sastanak odbora regiji koji će se održati danas poslijepodne i sutra i započinjemo sa usvajanjem dnevnog reda. Ima li prigovora? Nema. Ili ima, izvolite. Hvala. U ime kolegice Roze D'Amato, koja je morala otići na nekoliko minuta jer imamo isto vremeno glasovanje na drugom odboru, htjeli bismo da se peta točka na dnevnom redu prebaci na drugi dan nakon što usvojimo dokumente koji se tiču VFO-a. Naime, smatramo da prijedlog komisije o prilagodbi godišnjeg predfinanciranja može imati značajan učinak i zbog toga treba imati reći hodogram kada je riječ o ovom osjetljivom pitanju. Ako se ne uspijemo dogovoriti o odgađanju točke pet kolegica Damato će zatražiti kasnije razmatranje prijedloga komisije i to u običajenom postupku, ne u pojednostavljenom postupku. Hvala. I, Hvala. Moram izvijestiti članove odbora Regi da sam dobila dopis gospođe Damato i ona je također iznijela svoj prijedlog u vezi sa točkom 5 dnevnog reda. Ja ću pročitati to pismo kada stignemo do pete točke na dnevnom redu. No, u svakom slučaju, ako nema prigovora drugih klubova zastupnika, mogu odmah odlučiti i odgoditi ovu točku dnevnog reda i raspravu onda prebaciti na sastanak koordinatora, odnosno koordinatori trebaju odlučiti kako dalje postupati sa ovim predmetom, jer koordinatori o tome moraju odlučivati. A mi ćemo se držati tog postupka jer je to mandat koordinatora. Dakle, samo koordinatori mogu promijeniti mandat. Brišemo dakle točku petu s dnevnog reda. i o tome ćemo razgovarati na sastanku koordinatora kasnije danas poslije podne. Je li to u redu? Dobro, hvala. Dakle, imamo tu izmjenu dnevnog reda, odnosno nećemo razmatrati petu točku. I možemo li onda usvojiti dnevni red? Možemo, hvala. Idemo dalje, usvajanje zapisnika sa sjednica od 27. rujna 2018. godine. Nacrt zapisnika dostupan je na internetu, kao što i znate, i ako nema nekakvih prigovora tijekom ovog sastanka, onda ćemo smatrati zapisnik odobrenim. Sada ću iskoristiti ovo vrijeme za priopćenja predsjedateljice da uštedi malo na vremenu. Mislim da će imati neka priopćenja za sljedeći sastanak 3. prosinca. Dakle, prelazimo odmah na razmatranje nacrta mišljenja o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti. Izvjestiteljica za mišljenje je Ivana Maletić. I tu su i izvjestitelji u Sijeni, Koliko vidim, dakle, gospođo Maletić, imate riječ. Izvolite. Thank you very much. Hvala. Drago mi je što sam izvjestiteljica za ovaj važan predmet, naročito na korist mladih ljudi jer im stvaramo mogućnosti za dobrovoljan rad, za rad na programima u njihovim zemljama i u inozemstvu i to na korist građana Europe. U svojem mišljenju naročito ističem da ove aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebaju se obratiti onima koji nisu na školovanju ili zaposleni ili na usavršavanju i također ti programi trebaju odgovarati potrebama društva i jačati zajednice društva. Ovim predmetom također moramo pojednostavniti proces provedbe što više. Važno je također da oni koji sudjeluju u volonterskom radu dobiju odgovarajuću naknadu za troškove koje snose u vezi sa tim aktivnostima, primjerice za smještaj, prijevoz, džeparac, prijevozna sredstva i neke druge sitnije troškove koji nisu predviđeni na početku, dakle jedan paušal. I svi subjekti koji su voljni sudjelovati u europskim snagama solidarnosti trebaju dobiti oznaku kvalitete. Te se aktivnosti trebaju procjenjivati ne baš svaka tri mjeseca, ali u najmanju ruku svake dvije godine. I u tom trenutku treba ocijeniti učinkovitost takvih e, projekata i njihov uspjeh. Također, e, informiranje o ovim mogućnostima i o rezultatima aktivnosti koje podupire program treba pojačati i to također nije osim europske razine na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj razini kako bi ljudi bili upoznati sa programom i sa njegovim rezultatima. Kada je riječ o pojednostavljenju koje sam spomenula, mislim da su tu potrebna dodatna poboljšanja postojećeg postupka financiranja i to na način da se da prednost pojednostavljenim e, troškovim opcijama i također e, zahtjevima korisnika. Također e, imamo tu prijedlog za određivanje unutarnjih revizorskih pravila i to za dodjelu bespovratnih sredstava od strane nacionalnih agencija, ali također treba uzeti u obzir potrebe za pojednostavljenjem i ne nametati dodatno opterećenje sudionicima i kako pojedincima, tako i organizacijama koje sudjeluju u programu. Hvala. Hvala gospođo Maletić. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Howarth nije ovdje, niti ima ikoga umjesto njega, tako da započinjemo dalje sa gospodinom Klozovskim. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Duboko sam uvjeren da će europske snage solidarnosti predstavljati pristupačnu priliku mladima koji se žele baviti profesionalnim i volonterskim radom u pružanju solidarnosti i različitim aktivnostima koje će omogućiti razvoj projekata i na vlastitu inicijativu. Dakle, to će im omogućiti i e, stjecanje vještina i stručnjaci koji će biti ključne također i za njihov e, profesionalni osoban razvoj i to će također povećati mogućnosti zapošljavanja mladih. Podržavam nacrt uredbe kojom se uspostavljaju snage solidarnosti za razdoblje 2021-2027 godine. Mislim da trebamo ulagati u mlade i stoga mi je vrlo drago što su predviđene aktivnosti kojima se želi ojačati sudjelovanje mladih e, u društvenim e, događanjima, naročito u volontiranju i doista mi je drago što se naglasak stavlja na pružanje mladima koji su u nepovoljnijem položaju takvih e, prilika. Dakle, mi ćemo tu usvojiti praktična rješenja za promicanje društvene inkluzije. Dakle, oni koji se nalaze u nepovoljnijem položaju zahvaljujući ovom programu moći će sudjelovati u volonterskom radu. Trebamo i prepoznati koji su to mladi ljudi i omogućiti im e, da sudjeluju u aktivnom životu, čime će steći društvene vještine i ostvariti svoj potencijal u profesionalnom radu i u društvu. Pozitivan aspekt ovog projekta je pojam e, ljudi sa manje prilika, kao što se to nalazi u uredbi. I u uredbi trebamo razlikovati između dobrovoljnog rada i e, profesionalnih konteksta. Dakle, ne smijemo dopustiti da se prilike za profesionalni rad koriste kao prilike za vježbenike ili za početak karijere. A kada je riječ o aktivnostima vezanim za solidarnost, mislim da trebamo podržati starije osobe, osobe sa invaliditetom i ostale koji trebaju našu potporu i trebamo također pomicati aktivnosti koje će e, ojačati međugeneracijsku solidarnost. Hvala. Sljedeći je gospodin Austrovicius. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti izvjestiteljici Maletić na izvrsno obavljenom poslu, na ovom e, mišljenju o uspostavi europskih snaga solidarnosti. Većina predloženih programa su u skladu sa našim političkim stajalištem i to nam je doista drago. Tako da mi podržavamo veliki dio tih amandmana. Postoji nešto što se ističe u izvješću, u mišljenju izvjestiteljice, a to je pitanje oznake kvalitete i njezino obnavljanje svake dvije godine. Tu se pozivam na amandman 80. U prijedlogu komisije stoji povremeno, periodically. I jako je to možda previše neodređeno, ove ovaj rok od dvije godine može stvoriti administrativno opterećenje i u smislu provođenja revizije i za organizacije koje sudjeluju. Ako želimo omogućiti i manjim lokalnim ili regionalnim organizacijama sudjelovanje u programu, administrativno opterećenje koje se odnosi na oznake jednakosti mora se smanjiti na najmanju moguću mjeru i ta obnova svake dvije godine u tom smislu mislim da bi bila problematična. Dakle, promislimo o tome. Postoji opasnost također e, da se izgubi zamah inicijative stvaranjem prekompliciranih e, uvjeta i previše administrativnog opterećenja. Dakle, imajući tu u vidu, ipak želim zahvaliti izvjestiteljici na izvrsno obavljenom poslu i sa zanimanjem iščekujem danja razmatranja i nadam se da ćemo iznaći optimalno rješenje. Hvala. Hvala lijepa. Imamo li izvjestitelja iz redova zelenih? Ne. Gospođa Adinolfi, dakle, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Poštovani kolege, ja sam izbila pratila rad na ovom predmetu budući da sam i članica odbora za kulturu. Općenito smatram da Europske snage solidarnosti su dobar program koji zaslužuje našu potporu budući da nam omogućuje ostvarenje temeljnih vrijednosti Europske unije. No, ne mogu a ne ukazati na činjenicu da postoje neke kritičnosti i nastoja ću to ispraviti nekim konkretnim amandmanima. U prvom redu nisam e, uvjerena u ovu mogućnost koja je predviđena da se osim volonterskih aktivnosti financiraju također i vježbeništva i također ugovori o radu. Time zapravo razvodnjujemo značaj volontiranja i zapravo tu podmećemo tu zamisao sukladno kojoj Europske snage solidarnosti može biti i odgovarajući instrument za borbu protiv nezaposlenosti mladih taj problem nezaposlenosti je vrlo ozbiljan problem e, koji se tiče naročito zemalja Južne Europe i zbog toga bismo prije trebali provesti konkretne politike zapošljavanja u korist tih mladih ljudi. Osim toga, na taj način postoji opasnost i da se potiču prekarna radna mjesta, budući da je prema predlogu komisije moguće ponuditi ugovore o radu od, u trajanju od samo dva mjeseca. Mislim da je to neprihvatljivo i stoga ću uložiti amandmane kako bi se izbacio ovaj dio o zapošljavanju. U drugom redu želim istaknuti da one e, organizacije koje su profitne prirode mogu sudjelovati u program. Dakle, to je nešto što izlaže e, mlade mogućnostima izrabljivanja i moglo bi doći do takvih e, izrabljivanja i iskorištavanja jeftine ili besplatne radne snage od strane organizacije, organizacija koje žele steći dobiti, koje nemaju nikakve veze sa plemenitom djelatnošću volontiranja. Takve okolnosti bi mogle dovesti do paradoksalne situacije u kojima bi multinacionalna poduzeća mogla koristiti javna sredstva kako bi si oprala obraz pod navodnicima, ali pri tome se ne baveći nikakvim volunterskim radom, tako da to treba ispraviti. I treće, želim iznijeti neka razmišljanja o vezi sa proračunom programa u odnosu na prethodno programsko razdoblje i također proračun koji je nedavno usvojio parlament koji sadrži podjelu između ovog dijela koji se tiče zapošljavanja i e, volonterskog rada u omjeru 10-90. Dakle, sad ovaj novi program ne predviđa ovakvu konkretnu podjelu proračuna. Ja mislim da je to samo greška, a ne nešto što je komisija namjerno uvela. Tako nepostojanje jasne podjele sredstava između dva dijela bi mogla otvoriti vrata paradoksalnim situacijama, odnosno financiranju isključivo vježbeničkog rada i rada na štetu volontiranja. Zapravo bi volontiranje trebalo predstavljati jedini cilj programa i na kraju želim ukazati na to da trebamo predvidjeti da program osigura pristup svima, naročito onima koji e, su osobe s invaliditetom i također treba osigurati iste mogućnosti sudjelovanja u takvim iskustvima i onima koji se nalaze u nepovoljnim okolnostima. Također treba provesti stroge provjere korisnika programa i predvidjeti mogućnost također eh, i oduzimanja oznake kvalitete u slučaju da se prepoznaje neke administrativne i financijske nepravilnosti ili zlouporabe. Dakle, volontiranje treba biti jedan cilj programa i svaki oblik zlouporabe i eh, također miješanja sa eh, radnom aktivnošću ne smije se dogoditi. Hvala. Evo, čuli smo sada izvjestitelje u sjeni. Moram e, izvjestiti članove odbora da je izvjestitelj SED-a već dostavio svoje mišljenje osobi Maletić e, i to napismeno. Tako da sada želim e, otvoriti raspravu za ostale zastupnike. Ne, onda dajem riječ predstavniku odnosno predstavnici komisije, gospođi Anastopulos. Jesam li to dobro izgovorila? Izvolite. Dobar dan. Komisija želi zahvaliti izvjestiteljici na ovom mišljenju. Cijenimo vaš napor ka većoj uključivosti i snaga solidarnosti i ka pojednostavljenju i u sadašnjem programu već se koristimo pojednostavljenim bespovratnim sredstvima i također predviđali smo neke paušalne naknade, tako da smo već e, započeli sa postupom e, pojednostavljenja i to ćemo nastaviti i u sljedećem programu. I u ovom kontekstu želim se složiti sa onim izvjestiteljem u Sjeni koji je rekao da ako se zatraži dvogodišnja provjera oznaka kvalitete da bi to stvorilo dodatno administrativno opterećenje i time bi nacionalne agencije teže mogle obavljati svoj posao jer one već izbliza nadziru organizacije koje rade na terenu. Spremni smo razgovarati samo o daljnjim otvorenim pitanjima u sljedećim raspravama. Hvala. Najviše hvala, gospođo Maletić. Želite li iznijeti zaključne opaske? Dopustite zahvalim svim izvjestiteljima u Sjeni i sada čekamo amandmane. Uvjerena sam da ćemo uspjeti ostvariti dobre kompromise. Samo želim naglasiti da vjerujem da je jako važno da u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

quarter do 4 imamo svjetlo, mikrofon, struju, prevoditelje. Dakle, možemo nastaviti s radom. Stali smo u trenutku kada je gospođa Maletić zaključivala raspravu o nacrtu svog mišljenja koje su podržali izvjestelju Sjeni i predstavnici Europske komisije. Ja samo trebam reći da je moj, dakle, rokovi za amandmane, dakle, predlažem da to bude 12 sati, srijeda 28. Listo, e, studenog. A sada prelazimo sljedeću točku dnevnog reda, dakle peta je se neće raspravljati, nego ćemo raspravljati o njoj na sastanku koordinatora. Sada prelazimo sljedeću točku. Dakle, tu se radi o delegiranoj uredbi komisije o uređivanju popisa pokazatelja za izvješće o primjeni uredbe 1082 kroz 2006 Europskog parlamenta i vijeća o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju. Parlament je zaprimio razmatranje nacrt delegiranog akta s popisom pokazatelja. Imamo tromjesečni rok koji se za još tri mjeseca može produžiti ukoliko ima potrebe. Dakle, ukoliko želimo možemo iznijeti prigovore na ovaj prijedlog, e, a ako ne bude prigovora onda će komisija nastaviti dalje. Sada dajemo e, komisiji da predstavi delegiranje akta, a onda će koordinator i drugi članovi odbora regiji iznijeti svoje komentare i postaviti pitanja. Dakle, gospodine Breška, vi ste za to zaduženi, tako da izvolite, imate riječ. Najpša hvala predsjednice i dobar dan želim svim zastupnicima parlamenta. Imaću doista kratko, kratku prezentaciju, no s obzirom se radi ovdje o jako stručnoj stvari, samo se želim malo odmaknuti korak dva i podsjetiti sve na što znači EGTS. Dakle, tu se radi o pravnom instrumentu koji za cilj ima olakšati prekograničnu suradnju koja je uspostavljena više manje prije desetak godina i koja omogućuje lokalnim regionalnim tijelima vlasti različitih država članica da uspostave ko, e, grupacije s, pravnim, e, s pravnom e, osobnošću. Dakle, najpoznatiji EGTS jeste prekogranična granica EGTS koja se nalazi na pograničnom području između Francuske i Španjolske u Sedaniji. Dakle, umjesto da se napravi dvije različite bolnice, napravljena je samo jedna kojom se upravlja kroz EGTS. To treba razlikovati od prijedloga koji je komisija nedavno iznijela za razdoblje nakon 2020. o ECBM-u, dakle o europskom prekograničnom mehanizmu mekanizmu, jer to je drugačije nešto, jer tu, tu, e, to, tu se podrazumijeva da se pravila iz jedne države članice primjenjuju e, u drugoj državi članici e, u nekim projektima od posebne, posebnog ekonomskog interesa. Dakle, EGTS traži dakle da se da ovlast Europskoj komisiji da napravi delegirani akt i to je ono što imamo pred sobom. Dakle, taj delegirani akt. Ja neću ulaziti u pojedinosti ovog delegiranog akta, samo želim naglasiti da postoji pet različitih skupina pokazatelja koji su vezani za učinkovitost, e, relevantnost, pojednostavljenje, dodanu vrijednost Europske unije. Dakle, imate popis tih e, pokazatelja u prilogu. Dakle, pitanje koje se postavlja je zašto nam je to potrebno, čemu to služi najjednostavniji odgovor je sljedeći. Dakle, ovo je temelj za izvješće komisije kojim se analizira provedba uredbe EGTS koja je usvojena prije nekoliko tjedana i koja je također dostavljena parlamentu. Dakle, ovdje treba naglasiti samo broj zaključaka utemeljenih na ovim pokazateljima što se tiče učinkovitosti i relevantnosti vidimo da je broj egts ova porastao sa 48 na 72. Dakle, porastao je otprilike 30% između 2013. od 2013. do danas. Dakle, to pokazuje da su EGTS-ovi sve relevantniji. Također vidimo da je broj članova u egts su prešao sa 6 na 8 tisuća zadnje tri godine. I poredeći EGTS sa drugim strukturama pod nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom, EGTS-ovi su promjenjivi jer imaju pravnu osobnost koja im omogućuje da donose odluke jako brzo i to im također omogućuje da djeluju u zemljama kojima su nastanjeni. Dakle, da skratimo tu se vidi da sa EGTS-ovima možemo riješiti neke od e, učinaka granica. Dakle, doista vidimo dodanu vrijednost EGTS-ova i to se to je temeljeno na ovim pokazateljima. Zaključci dakle su jako pozitivni po mišljenju komisije. Dakle, mi ne vidimo kako stvari trenutno stoje potrebu da se mijenja uredba o EGTS-ovima. Evo samo još jedna rečenica, dakle to naravno ne znači da je sve savršeno. Vidimo da postoji još potreba za boljom komunikacijom, jer je ovo još i dalje novina za brojne tijela vlasti, treba još bolje koordinirati e, rad između država članica kako bi se primjenjivala uredba i način rada, dakle da postoje standardizirani postupci koji omogućuju dakle brzu jednostavnu provedbu EGTS-a, ali to je nešto što je pak izvan polja primjene uredbe jer EGTS-ovi su takvi da mahom poštuju nacionalna pravila i zakone. Eto, toliko za sada, Spremno sam govoriti na sva vaša eventualna pitanja. Hvala sada predajem riječ eh, članovima odbora Regi neću ni reći da koordinator imaju prvu, prvi riječ. Gospodin Zeler, izvolite. Hvala lijepa. Kao prethodni izvjestitelj za uredbu uistinu mi je drago da e, sad svi toliko vole ovaj instrument da je tako nešto postojalo već 78. prije čemu još uvijek imamo tu regionalnu raspodjelu vrlo različitu. E, i iako su još stvari dosta različito strukturirane, ipak je to jedan vrlo koristan instrument za prekograničnu i teritorijalnu suradnju. I kad sad postoji jedno izvješće o tome koje možda kao što ste vi rekli će dalje doprinijeti tome da se taj instrument učini još popularnijim i poznatijim i da se uklone mogući e, nesporazumi koji još postoje u pojedinim regijama. Recimo, šteta je da ne postoji takva suradnja između E, Poljske i Češke republike i istočne njemačke granice, jer tamo još uvijek e, ne postoji dovoljno razumijevanja. Danas sam malo pogledao katalog kriterija e, komisije i intenzivno ćemo se pozabaviti još s njime. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Da li se netko drugi od članova odbora regija javlja? Ne, nema komentara. Dobro. Sad ja trebam postaviti pitanje. Dakle, ima li zastupnika koji smatraju treba uložiti prigovor ili zahtijevati dodatna tri mjeseca kako bi se razmotrio dodatno prijedlog? Ne. Kako da razumijem ovaj prijedlog? Da li tražite još, da li tražite dodatno vrijeme? Da. Uh, Dobro, dakle, zabilježit ćemo da ćemo si dati malo vremena, dakle, i hoćemo iskoristiti tri mjeseca, gospodine Zeller, kraće, manje. Dobro, u prosincu, dakle, ako se slažete, dobro, u prosincu ćemo ovo staviti na dnevni red. Tako da se nadamo da ćemo zaključiti ovaj prijedlog. To je odluka, dakle, u ovom delegiranom aktu. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda.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 2000, ako se ne varam. Da, malo više. Rok je 22. listopad. Ovo je vjerojatno najvažniji dokument e, o kojem raspravlja ovaj odbor, što objašnjava vjerojatno zašto ima toliko amandmana. Dobit ćemo također i mišljenje osam ili devet drugih odbora. Možemo očekivati dakle, još neke amandmane na ovaj prijedlog. Danas ćemo raspravljati o uloženim amandmanima i bit će zanimljivo čuti mišljenja izvjestitelja jer ćemo naknadno morati da se govorimo o glasanju ovom izvješću. Dakle, gospođa Krel ima prva riječ. Ja, ich, ja, mein co ist gar nicht da. Äh, ich hatte moj suizvjestitelj uopće nije ovdje. Ja sam i sama očekivala da ćemo kasnije započeti s ovom raspravom. Da, vi ste već rekli, imamo 2100 i još e, par e, amandmana vezano za CPR. Ja ih čitam, nisam ih još sve pročitala. Dakle, ja bih najradije rekla da se dan, da danas ne bi raspravljala o amandmanima. A bilo je rečeno da neke kolege žele o tome razgovarati. Međutim, sad kad, s obzirom na to što sam dosta pročitala, ipak imam dva, tri komentara. Vidim da veliki broj amandmana želi unijeti sjajne stvari u CPR pojedinačno gledajući je to sve zgodno od pomoći, od koristi i ja ne znam što još sve ne. Međutim, ja sam mišljenja da ako želimo dobiti neko pojednostavljenje kohezijske politike, uprave, menadžmenta, načina obračunavanja, onda ne mogu još tisuće stvari dodatno upisati. Evo primjer. Ako već kod definicija da započnem i kažem trebamo imati taj i ta horizontalna načela i moramo ovo uzeti u obzir kod e, potica, To je zasigurno od pomoći iz dobro namjera. Ako ja sad to sve konkretno imenujem, onda se to mora sve i preispitati. Ako sad to e, preispitujem, onda moram dakle o tome izvijestiti. To znači da onda opet imam čitavu gomilu e, birokracije. Možda ću nešto što je od pomoći mm, potpomognuti, ali tijela upravljanja na koji se to sve tiče opet imaju zavezane ruke i potpuno je izgubljena opet ta fleksibilnost. Ako posvuda spominjem da posebno gradovi ili neke regije i mala i srednja poduzeća, ne znam sve što sve ne želim podržati, onda to moram i moći dokazati, jer ako to tražim i zahtijevam komisiji, nekada moramo uh, u određeno vrijeme podnijeti izvješće da li je to istinu učinjeno. To je upravo suprotno onome što sve ove godine smo stalno tražili, dakle da dođe do pojednostavljenja i fleksibilnosti za pojedine regije. Ja još uopće nisam mogla dogovoriti oko toga s Andrejem Novakom. Moja prva reakcija je bila da u prvom članku veliki broj amandmana jednostavno odbijem e, pod objašnjenjem da je to previše birokracije. I nadam se da možemo ovu današnju raspravu iskoristiti kako bi kolege i kolegice shvatili da to ne činim zato što sam iz nekih političkih razloga protiv nečega već zato što želim da regije uistinu mogu biti fleksibilne, da same mogu odlučiti unutar partnerskog sporazuma nekakvog snažnijeg e, principa e, partnerstva, mogu odlučiti e, kamo želim, što želim svojom regijom, da se tu utvrdi što se uistinu želi činiti i da se to mora ispregovarati s komisijom i da nas se onda o tome informira. Dakle, sve u redu, ali ne želim sad to još sve zajedno širiti. Dakle, to je jedno što sam primijetila. A drugo, to je jedan načelan problem gdje se moramo odlučiti hoćemo li imati transfere ili ne. Pretpostavljam da ćemo sutra kad budemo čuli mišljenje E, o e, investiranju, da ćemo onda vidjeti kakav je tu odnos snaga u ovom odboru, pa ćemo vidjeti u kojem pravcu možemo ići u pogledu moguće kompromisa. Stoga bih rekla da danas ne možemo dati odgovor na to. I isto tako pitanje vezano uz članak 15 svi klubovi zastupnika e, sve traže u svim mogućim pravcima, neki traže da se to prekriži, neki da još nešto dodamo. Biće teško tu na, iznaći neki kompromis. Stoga moramo s puno e, ljudi još razgovarati. Mm, ako se ne varam, za sad je prvi datum četvrti prosinca, dakle da do tada pokušamo naći neki put e, da dođemo do nekih kompromisa. Jedno što nam tu ne treba je jedan rezultat glasanja na plenarnoj gdje smo onda podijeljeni 50-50%. Dakle, nadam se da ćemo sa nekom zajedničkom raspravom moći iznaći neku zajedničku liniju i znati Dakle, imati na umu da će uskoro svi početi e, sa kampanjom pa će htjeti nešto doma i moći predočiti. Nadalje što sam još primijetila na nekoliko mjesta je da je očito da su države članice lobirale kod zastupnika i da su tu već neki dijelovi koje ja u stvari očekujem tek u trijalogu jer tu su iznesena stajališta država članica. Dakle, E, potrebna nam je velika fleksibilnost i pregovaranju sa e, vijećem. Dakle, mi moramo tu nastupiti kao parlament. Ako sad već u parlamentu se predstavljaju mišljenja nekih iz vijeća, pa kako ću ja tu pregovarati u vijeću? Dakle, možemo kroz te pregovore onda vidjeti gdje možemo ući određene kompromise. Na nekim mjestima će to biti vjerojatno moguće, na drugima ne. Ali ako ja već stajalište vijeća moram upisati kao svoje ono stajalište parlamenta, onda je to teško. Pa se nadam da ćemo to ipak moći riješiti tako da ću jedan dio recimo zadržati jedan dio i ne. Iako e, dakle to na nekim mjestima će biti moguće, na nekima ne. Dakle, ja ću vidjeti što mogu učiniti što se tiče pregovora. Nisam baš sigurna kod svih amandmana da li su oni pravno gledajući uopće smisleni, održivi. Ali trenutno s komisijom i taništvom to provjeravamo što tu uopće može ići, ne može ići, ali ja vam sad ne mogu iznijeti komentare u pogledu ovih 2000 amandmana. Evo to je ovako moj prvi komentar što se tiče ovoga što smo do sad dobili. Međutim, jedno je jasno, taj spektar amandmana koje smo dobili je tako velik, tako različit, da u nijekom slučaju neće biti moguće da u prosincu u odboru o tome glasamo. Jer potrebno nam je vrijeme da o, o tome prodiskutiramo sa izvjestiteljima u sjeni. Mislim da je i klubovima i po sebi potrebno još vremena za to, jer Mislim, jednostavno smisleno da nam da se tu uloži još malo vremena pa da na kraju možda e, imamo bolji rezultat, a ne nekakav zakrpani tepih e, koji nam neće dati prevelike šanse e, pri pregovorima. Stoga moramo vidjeti kako to izgleda s obzirom na neki novi vremenski plan, ali evo, to je čisto moj prvi dojam u pogledu amandmana koje sam ja do sada dobila. Hvala vam lijepa. hvala, nažalost su izvjestitelj još nije stigao, možda će se pojaviti kasnije. A sada ću dati mogućnost izvjestiteljima u da predstave svoje mišljenje nakon gospođe Krel. Ne vidim gospođu Tomašić. Dakle, evo ja ću početi kao izvjestitelj u sjeni. Ja sam izvjestiteljica u sjenu u ime kluba zastupnika Aldea, pa ću iznijeti svoje komentare. Dakle, najprije moram reći da da, u potpunosti podržam potrebu zatim da raspolažemo s dovoljno vremena da raspravimo o svim amandmanima i mogućim kompromisima. ne žuri nam se da glasamo u prosincu, dakle naravno svakako je moguće raspraviti o tome i dati si vremena za iznalaženje još boljih e, rješenja među izvjestiteljima u sjeni i izvjestiteljima o ovoj jako važnoj temi. Mislim da bi moglo pomoći kada bismo organizirali komentare o amandmanima po grupama koji će se baviti različitim člancima i različitim tematskim pitanjima i evo ja ću to pokušati za sutra i možemo reći da će prva skupina amandmana koje evo ja predlažem, ali mislim da su i drugi kolege to napravili i izvjestitelji u svom mišljenju. Dakle, ta prva skupina su amandmani koji se tiču postavljanja bolje veze i komplementarnosti sa Europskim fondom za poljoprivredu i ruralni razvoj, što nije obuhvaćeno prijedlogom komisije u okviru ove uredbe. Mislim da u ovoj skupini manmana i u ovim prijedlozima možemo doći do kompromisa između izvjestelja u sjeni i svih onih koji su radili, uložili amandmane. Druga skupina amandmana koju sam ja izvojila tiču se ciljeva borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, ja predlažem cilj od 30% e, rashoda europskog proračuna da idu, e, da budu doprinos za borbu protiv klimatskih promjena, a ne 25%. To je moj prijedlog i to je isto tako temelj kompromisa među izvjestiljima u sjeni. Sljedeća skupina amandmana neće omogućiti da se lako dođe do kompromisa, naime to se tiče podrške za jačanjem veza između gospodarskog upravljanja i europskog semestra. Jer tu imamo i različite prijedloge o od e, kluba do kluba i izvjestelja u sjeni u odboru regiji. Mislim da će nam trebati više vremena da raspravimo o tome i vidimo gdje je prava ravnoteža. Jer to je jedna od onih tema oko kojih se u potpunosti slažem, gospođo Krel, Dakle, ne bismo smjeli dozvoliti da se o tome tek tako glasa na plenarnom zasjedanju i da se podijeli parlament oko ovoga. Dakle, mi moramo imati svoj stav, stav odbora regi koji bi trebao moći biti prihvatljiv za plenarnu u dogodnoj budućnosti kad već dođe na red. Sljedeće, e, podrška i veća sigurnost, e, komplementarnost e, između europskih fondova i financijskih instrumenata te transfer fondova RDF-a i kohezijskog fonda na druge i spomenute instrumente poput CEF-a, Invest e ali i za financijske instrumente u cjelini. Dakle, to je još jedna tema e, u kojoj imamo čitavu paletu različitih mišljenja odbora u odboru regiji. Isto će biti i na plenarnoj, tako da je to jedna od onih stvari koje moramo prvo riješiti ovdje interno na odboru REGI među izvjestiteljima u Sjeni. A ja sam jedna od tih izvjestitelja u Sjeni koji su evo, i predložili povećanje tih prijenosa. Kada je pak riječ o provedbi InvestEU i financijskih instrumenata, očekujem da se glasa ovdje u regiju, a tu treba pokazati, dakle, tu trebamo vidjeti koje će biti stav većine ovog odbora što će onda imati jasnog utjecaja na izradu komentara i kompromisa u CPR-u. Neki amandmani koje sam uložila povezani su sa povećanjem predfinanciranja i alokacije sredstava za Interreg. Mislim da tu možemo doći do kompromisa, zajedničkog rješenja, dakle to je jedan eto od jedna od stvari o kojima se možemo jako lako dogovoriti, barem se nadam. I zaključno želim reći da sam sugerirala alokaciju sredstava za prekograničnu transnacionalnu suradnju. Predložila sam da se to odredi sukladno postojećoj metodologiji. Na razini NAC3 i da ovisi, dakle da se napravi presjek broja stanovništva u tim eh, preko, pograničnim regijama i izračuna se ushodno ukupnoj, ukupnom broju stanovništva. Mislim da je to tako jednostavnije napraviti jer trenutni prijedlog komisije je dosta kompliciran sa onih 25 km temeljem kojih se to računa. Dakle, mislim da možemo napraviti nešto jednostavnije. Dakle, evo da skratim, mi potpuno se podržavam da nam treba više vremena za raspravu i podržavam izvjestiteljicu u želji da se dođe do rješenja ovdje na odboru regiji, da mi dođemo do kompromisa i zajedničkih odluka na odboru regiji. Dakle, evo toliko od mene u svojstvu izvjestiteljice u Sjeni, a sada predajem riječ gospođi Vani. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, zahvaljujem i izvjestiteljima. Na toliko posla koje su obavili i naravno primijetili smo da su pozicije regija već preuzete u vaš nacrt i što se tiče mog kluba htjela bih reći da se nadam da ćemo doći do kompromisa, dakle da ćemo to načelo partnerstva osnažiti i dakle da ćemo u CPR preuzeti isto tako i bolju zaštitu u pogledu klime. Naravno da mi kao zeleni to želimo. U svakom slučaju nalazimo se na dobrom putu. Ono što bi nam bilo bitno i vi znate to iz naših prethodnih rasprava da ova horizontalna načela opet uvedemo dakle u područje ravnopravnosti između muškaraca i žena isto tako područje temeljnih e, prava meni je poznata argument e, da CP na drugim mjestima spominje ta načela to mi isto tako vidimo međutim mislimo da bi upravo u području temeljnih prava gdje smo imali tu važnu raspravu u pogledu pitanja pravne države, e, da to želimo snažiti na pojedinim mjestima. Stoga mislimo da je bitno za to da osiguramo da se uistinu e, svi pridržavaju tih načela. Ne smijemo nekako smekšati CPR i ova tri horizontalna načela, trebamo tu uistinu unijeti. Mislim da ime svog kluba ne moram sad dalje ništa govoriti, dakle mogućnost e, transfera uz mogućnost drugih instrumenta i makroekonomske uvjetovanosti. To su sve stvari o kojima smo već govorili u nekim drugim kontekstima i vi znate koje je naše mišljenje. Stoga je svima poznato da zeleni obje točke žestoko odbijaju. Međutim, još jednu temu bih željela ovdje naglasiti, pogotovo kada mi možda komisija to može objasniti, a to je ta poveznica sa europskim semestrom. Načelno smo mi tu dosta kritični prema tome, ali pogotovo kada gledamo taj kontekst e, tako e, zvane onoga što smo dobili 19.10. od komisije gdje se predviđa jedan novi postupak, dakle da se e, snaži europski semestar i poticaje od strane Europske unije. Jednostavno, malo nas, stvari jako nas to muči, to nam je alarmantno. Čini se da će glavna uprava za gospodarstvo i financije određivati o investicijskim potrebama države članice i o kohezijskoj politici. Dakle, tu je ta opasnost u pogledu uzimanja u obzir mišljenja sa lokalne i regionalne razine. Dakle, da se to u potpunosti marginalizira i odbijamo taj novi proces komisije. Mi smatramo da je to jedno podređivanje kohezijskog procesa, e, procesu koji je vezan uz europski semestar pa bih htjela da nam komisija objasni kako bi to uistinu trebalo e, funkcionirati u praksi. Dakle, veselimo se daljnoj e, suradnji i željela bih naglasiti da što se tiče jakog pozicioniranja Europskog parlamenta da dijelim vaše mišljenje. U nekim amandmanima sam vidjela da države članice naravno žele e, osnažiti svoj utjecaj ali najbolje bi bilo da se vijeće brine o tim željama. Ovdje bi se mi trebali fokusirati na europsku dodanu vrijednost eh, koja je vrlo bitna kada govorimo o kohezijskoj politici. I naravno da se slažem s time da nam je potrebna jedna dobra kvaliteta pregovara i tu je potrebno određeno vrijeme, ali mi imamo malo vremena. Mi znamo 14.2. je zadnja mogućnost za naš odbor da pravovremeno e, glasa kako bi to pravovremeno moglo doći e, na plenarnu, to je malo vremena, dakle nadam se da ćemo sad moći brzo e, pregovarati i da ćemo brzo moći predočiti jedan vremenski plan. Hvala lijepa. Gospođa Damata, izvolite. Hvala. Malo nas je ovdje ali ipak treba pokrenuti ovu prvu raspravu o ovim uloženim amandmanima koji jesu istina brojni. Krenimo redom. Dakle, razmatrajući amandmane kolega drugih klubova zastupnika, Relativno se slažem s prijedlogom da se što više ojača sinergija između Europskog e, fonda za e, ruralni razvoj i ostatka strukturnih fondova. Često smo kritizirali odluku komisije što nije predložila pet strukturnih fondova za ulaganje kako bi se nastavio kontinuitet sa ovim programskom razdobljem. I tako, ako se tako vi sa e, sljedećim programskim razdobljem, onda će to izmijeniti logiku ovih fondova. Zatim, mehanizam prijenosa sredstava. E, kad pogledam nacrte izvješća, vidim da se izbrisao deseti članak koji predviđa prijenose iz konkurentskih fondova u InvestEU i čini se da tu kolege predlažu drugčije, drugčije rješenja, dakle spuštaju prag na, sa 5 na 2 ili čak 3% i vezuju taj prijenos sredstava za srednjoročnu reviziju. Za nas iz pokreta pet zvijezdica to vrijedi i za investiju i za članak 21. odnosno svi oblici prijenosa iz fondova u instrumente za izravno upravljanje zapravo kada je o tome riječ, glavno načelo je načelo teritorijalnosti, odnosno sredstva koja se izdvajaju za regije ili kategorije regija, iako se upravljaju iz drugih instrumenta, moraju ostati u onom e, teritorijalnom nukleusu odakle dolaze i to je amandman 1073. Također, niti je prihvatljivo, niti tehnički izvedivo ostvariti ovakve prijenose sredstava. Evo, ću instrument za povezivanje Europe i imamo tu klauzulu o e, nacionalnoj koristi, dakle, with the benefit of the state consent. dakle, time se mehanizam prijenosa prebacuje na nacionalnu razinu sa europske, ali to nije pozitivno za Italiju, Španjolsku ili recimo Njemačku koje unutar same države imaju i ogromne gospodarske i društvene razlike. Zatim e, makrouvjetovanost i članak 15. Imamo dvojbe u vezi sa ojačanom vezom e, sa politikom europskog semestra i sada u novoj uredbi imamo članak 15. ali čak i ovaj zloglasni 23. iz sadašnjeg programskog razdoblja i tu e, imamo nažalost nepromijenjeno stajalište u odnosu na sadašnje razdoblje u vezi sa makrouvjetima, odnosno mogućnošću obustave e, sredstava za e, predviđanje umjesto sredstava za isplatu e, za one zemlje koje ne poštuju preporuke po zemljama. Kolege se u nacrtu nastojale to ograničiti samo na e, odobrena sredstva i u amandmanu 49. predvidjeli su mogućnost obveze komisije da izvješće parlament, što cijenimo, ali to nije dovoljno. Kada je riječ o našem amandmanu koji se odnosi na brisanje članka 15. čini se da ima kolega iz Goja, Zelenih i Socijalista koji su predložili isto. Dakle, obraćam se svim kolegama i izvjestiteljima i pozivam ih da poštuju glasovanje na plenarnoj o izvješću iz lipnja 2017. godine. Kolegice nema, ali nadam se da će to važiti jer smo tada bili zajedno sa Gueom, sa Zelenim i sa mnogim socijalistima bili priseljeni predložiti amandman kojim se odbacuju makro uvjeti upravo zato što ovdje odbor regiji nije imao hrabrosti to učiniti. I na kraju, ova nova uredba donosi također još jedan uvjet, a to je postupak u slučaju povrede odredaba članka 91. To je uvjet koji je predviđen za e, dva prethodna programska razdoblja ovome, ali ne u ovome, a ja tu podsjećam da naš e, odred za politiku Europskog parlamenta je razradio studiju prema kojem e, da E, ova kršenja propisa nisu se ispravila nakon nametanja kazni, tako da u 1066. amandmanu tražim brisanje ove odrebe jer uvjeti ne samo da nisu korisni, nego zapravo dvostruko kažnjavaju građane. Evo, to su samo neke napomene, ali imat ćemo prilike još razgovarati o tome. Hvala. Evo, ovo su bili komentari od strane izvjestitelja u sjeni, gospodine Rope, sada su kolege iz odbora na redu. Ja isto mislim da je ovo vrlo važan dokument o kojem mi sada razgovaramo i s jedne strane mi je drago e, što imamo tako veliki broj amandmana, to ukazuje na činjenicu da su zastupnici u parlamentu zainteresirani za to i da to žele poboljšati. Bilo bi dobro kad bi to moglo funkcionirati onako kako mi to vidimo. Međutim, tako veliki broj prijedloga Dogazuje da je veliki broj prijedloga od strane komisije više teorijske naravi nego praktične. Mi želimo da to u istinu bude održivo. Ne želimo samo vidjeti riječi pojednostavljenje ili odredbe koje se odnose na neke teorijske napore da se umanje razlike između država i regija. Želimo da uistinu od toga i dođe u praksi i nedostaju mi u tom smislu određene odredbe. Same regije bi trebali više upravljati sredstvima koja su im dana na raspolaganje. Ako ne budemo to u praksi primijenili, ne možemo očekivati nikakve velike promjene. Znamo da stranke vlade se mijenjaju tijekom izbora i svaki puta imamo neku novu listu prioriteta. Ako želimo sada ovdje imati neke konkretnije odredbe, onda ćemo imati konkretnije rezultate. 2016. je došlo do određenih administrativnih mm, promjena u velikom broju zemalja, u takozvanim nuc dva regijama e, i to bi trebalo pokriti sve zemlje. Nažalost, zbog planova koje je komisija odobrila regije koje su recimo postale 2016. će prestati postojati 2027. E, e, ne vidimo da se bilo tko referira na te regije u ovom dokumentu. Komisija treba shvatiti da, da svi ti događaj, svi, sve te promjene do kojih je došlo 1.1.2018 bi se trebali odraziti u ovom dokumentu. Recimo moje zemlje, u Litvi, cijela zemlja je podijeljena u dvije regije i razlika između te dvije regije je, e, ide u dva pravca. Ako ne damo mogućnost e, siromašnim regijama da se razviju, da raste njihovo gospodarstvo, onda bi moglo doći do još većih razlika do 2027. Stoga ovi ciljevi izgledaju dobro, ali ako vidimo što se događa u praksi, u životu, Vidimo da nije tako, stoga ću ja podnijeti amandmane. I ljudi isto tako ne razumiju određene prijedloge. Uzmimo regiju koja ispunjava na zahtjeve europskog prosjeka i usporedimo to sa jednom regijom e, gdje su stope puno niže Dakle, oni treba ispuniti dosta visoke pravila u pogledu financiranja. Moramo se pozabaviti pravilima o sufinanciranju i donijeti odluke u pogledu kriterija. Ako su regije osnovom da sve trebamo činiti temeljem toga, Ako uzmemo prosjek države, onda sve treba činiti e, na osnovi država. Ako budemo postavili previsoke zahtjeve, neke regije neće moći iskoristiti te mogućnosti. I kad E, onda prođe razdoblje pojedinih e, programa i potica i financiranja, nećemo vidjeti rezultate u pogledu toga da su uklonjene razlike. A mi upravo trebamo smanjiti te razlike. Tako bi mogli izbjeći i nepotrebne ekonomske migracije. Ljudi ne bi više bili prisiljeni da moraju putovati u neke druge države kako bi našli posao kao što trenutno rade. Budući da imam velike razlike kada govorimo o razinama gospodarskog razvoja pojedinih zemalja. Stoga je važno uspostaviti veze između različitih fondova. Recimo oni koji imaju pravo na povlačenje sredstava iz Fonda za ruralni razvoj, kohezijskog fonda, moramo moći shvatiti e, sva pravila. Trenutno su ona vrlo različita. Pokušavamo uspostaviti sličan okvir, harmonizirati pravila što se tiče svih fondova. Imamo jedan daljnji prijedlog. Inicijative u pogledu lokalnih inicijativa, razvoja spominjemo samo da je tako nešto moguće. Ali to je premekano formulirano. Sve to neće ovisiti o lokalnim zajednicama, već o državi, o središnjim institucijama koji omogućavaju postojanje takvih lokalnih inicijativa. Trebamo imati neku strožu formulaciju da će takve inicijative E, biti razvijani i dodijelimo im određeni postotak. Tako će doći do progresivnog načina razmišljanja i u državama i u različitim institucijama. Ako dobro upravljamo regionalnim razvojem, to će dovesti i do boljih e, prosjeka što se tiče države. Mislim da se trebamo pozabaviti svim tim aspektima. Hvala lijepa. Gospodin Žulo, sljedeći, izvolite. Euh, Hvala vam, gospođo. Evo sada je redna i na mene Suzvjestelji imaju ogroman dosije e, i ograničeno vrijeme, tako da im želim puno sreće. Ja neću napraviti rezime svih svojih e, amandmana, to nije cilj, već želim e, sada iznijeti tri glavna prioriteta za koja sam se zalagao posredstvom tih amandmana. Prvi prioritet, poput drugih, uložio sam dakle amandmane kako, bih, kako bi se pojednostavio život korisnika i tijela koja e, upravljaju ovim pitanjima. To su jako tehnički amandmani na prvi pogled, ali cilj je da se ostvare jako konkretne stvari u budućoj provedbi budućih eurofond, europskih fondova. Mislim konkretno na jedan amandman koji za cilj ima da teret provjere uvjeta e, korištenja fonda ne treba ići na e, regije jer mislim da je to disproporcionalno i drugi amandman o tehničkoj pomoći. Drugi prioritet je ilustriran nizom amandmana koji se tiču ustroje i načina dodjeljivanja sredstava. Mislim da trebamo podržati inicijative komisije o tranzicijskim regijama, o tome se uveliko govorilo u sedmom izvješću o koheziji. Tim regijama potrebna je velika podrška i proširenje koje je predlagano za tu kategoriju jako je dobro amandmanima privlačim pozornost su izvjestitelja na to da je potrebno podići na 70% razinu sufinanciranja. To mislim da žele brojni kolege i spomenuo i odbor regija. I za kraj, dosta sam skeptičan pak e, glede prijedloga komisije o izračunu e, teritorijalne suradnje. Vidio sam čitav broj simulacija i karata no s prijedlogom komisije to ne počiva ni na kakvoj teritorijalnoj stvarnosti i mislim da bi to moglo biti doista jako negativno za regije u kojima e, gustina stanovništva nije dovoljna. Za kraj, želim reći da mislim da su ova tema i razgovor prigoda da se proslijede jake poruke. Ja sam htio inzistirati na dvijema temama, kao prvo socijalna, e, na socijalnoj Europi, koja je po mom mišljenju jako važna stvar. Dakle, uložio sam amandmane koji za cilj imaju da se postaramo da e, ciljevi socijalnih prava, odnosno stupa socijalnih prava budu zajamčena. Mislim da ćemo tako moći imati pravu konvergentnost kako bi se bolje borili protiv e, nelojalne konkurentnosti. I druga stvar koja se uključuje u ovaj poznati nam kontekst, dakle a tu se radi o tome kako ne govoriti o Brexitu. Dakle, sve studije koje smo dobili, koje smo pročitali, svi od, svi, svaki od nas, pokazuju da kakvi god bili odnosi, budući odnosi između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, Brexit će imati izravan utjecaj na naše regije. Neke regije će postati nove granice Europske unije, dakle to će izravno utjecati na njih, dakle imat će vanjske granice Europske unije uz izravne posljedice, a općenitije govoreći sve regije koje imaju veze ili trgovinske veze s Ujedinjenom kraljevinom bit će ugrožene na ovaj ili onaj način. Dakle, bila Poljska, Francuska, Nizozemska, Španjolska. Znam da je nekolicina kolega s kojima sam radio da doista pomno prate to pitanje. Ja sam radio s kolegom Lambertom i mislim da u tom kontekstu naša uloga, dakle, nam je ruku uloga Europske unije, ne sjediti skršnih ruku i čekati, dakle, jer naš eh, je cilj da nosimo pozitivne, pozitivne vijesti. I drugo, Europa ima mogućnost anticipirati, a ne čekati i previše čekati, što nam se često prigovara. Dakle, zajedno s kolegama uložio sam amandman kako, kako bi bio osnovan jedan specifičan fond za podršku regijama ugroženima Brexitom. Ne mislim da je i to naša uloga. Eto, ovo je bilo jako kratko predstavljanje troje prioriteta koje za koje sam se zalagao s ovim svojim amandmanima. Hvala predsjednice. Hvala gospodin Hvala. Neću mnogo dodavati, ali na početku moram reći da im, ja smatram da trebamo tražiti kvalitetu, imati čvrst mandat e, i bolje je uzeti se više vremena kako bi se dobro preispitalo sve amandmane jer mislim da bi to imalo ogroman utjecaj i na daljnje pregovore. Dakle, bolje da se sada izvojimo više vremena nego da požurujemo stvari. Imam samo jedno pitanje, a tiče se prijenosa sredstava, jer naravno mogu postojati političke razlike, razlike u tome sažemo li se ili ne sa tome da prijenosi budu dobrovoljni iz recimo kohezijske politike u InvestEU i mogu također postojati razlike u stajalištama o tome kako financirati CEF, ali Pitam izvjestitelje je li sada pametno odustati od ove mogućnosti prijenosa sredstava i hoće li to ojačati naš stav e, na početku trijaloga ili hoće li to biti dodatan argument, naročito onih zemalja koje su nesklone većanju omotnica ili koje se zalažu za manju omotnicu za kohezijsku politiku i koje će onda reći pa u svakom slučaju parlament nije spreman e, prebaciti sredstva u CEF. Svi se slažu da je to dobar program koji daje europsku vrijednost i to je onda još dodatni argument da se sreže kohezijska politika. Dakle, to je moje pitanje izvjestiteljima kako to ugraditi u kompromise. Jer mislim da je to doista neposredna opasnost e, koja bi se mogla također e, pojaviti i u trijalozima. Hvala. Hvala gospodin Boštinaru, ima riječ. Hvala gospođo predsjednice. Dakle, ja bih htio vidjeti je li moguće e, prebaciti sve ove uredbe na sljedeći parlament. Dakle, to je praktički neprihvatljivo i ja ću to potkrijepiti nekim činjenicama. Danas u Bukureštu je predsjednik Tajani pozvao rumunjsko predsjedništvo da učini sve što može kako bi osiguralo politički sporazum o VFO-u i da se on donese na e, sljedećem sastanku na vrhu u Sibiju to je već politički sporazum. No ako sada odgodimo sve glavne uredbe do sljedećeg saziva, onda će se nešto usvojiti tek krajem 2021. Šest mjeseci nije dovoljno da započnemo sada sa raspravom o tome i sa usvajanjem. I onda se pitam e, kako će sljedeći parlament to moći ubrzati. Naime, parlament će biti dosta fragmentiran i tu će biti dosta različitih političkih struja i to će ugroziti kohezijsku politiku. Dakle, ako se sporazumijemo da uzmemo obzir samo englesku ili i englesku i francusku verziju, ali da počnemo sa radom na osvajanjem uredbe, onda će to biti izvrsno jer će se svako kašnjenje pretvoriti u kumulativne negativne posljedice i pridružit će se i ostalim zaostacima, a ljudi će platiti cijenu svega toga. Dakle, to će biti doista e, opasno oružje u rukama euroskeptika na sljedećim izborima. Drugo, kada je riječ o uvjetima, želim se pridružiti onima koji stalno ponavljaju da će se protiviti makro uvjetima, znajući da su slučaju Španjolske i Portugala spriječeni zahvaljujući u parlamenta. Zašto bi to parlament ponovio znajući da to pogađa samo ljude i regije, ne vlade, nego regije? Zatim vladavina prava. Uredba o vladavini prava. Nakon e, razgovora sa nizom kolega stekao sam mišljenje da trebamo dobro osmisliti prijedlog. Sada neću ulaziti u detalje takvog prijedloga, ali u svakom slučaju bilo kakva neograničena ovlast pružena komisije neprihvatljiva. Trebamo u ime parlamenta reći da je doprinos parlamenta također važan i zbog toga se obraćam sa apelom kolegi Van Milterburgu i ostalima, naime, znajući da će se u raspravi o CP Euro uzeti u obzir i također ovaj sadržaj, dakle moramo to sastaviti na način da bude provedivo i da se ne kažnjavaju regije i njihovi stanovnici. I na kraju, lijepo je sve gledati ružičastim naočalama, no vratimo se na posljedice sastanka između Makrona i Merkel. Oni su rekli da će do 2021. doći do sporazuma o proračunu za europodručje. Jesmo li toliko naivni da možemo smatrati da će pregovori o tom proračunu imati praktički nikakav utjecaj na brojke za VFO. Ako ne odgovorimo sada na ova pitanja u ovom sazivu, koji ima legitimitet birača, onda ćemo se naći u nebralnom grožđu i to će dovesti u pitanje vjerodostojnost europskog projekta, jer kohezija je način za postizanje solidarnosti, a ne dvobrzinska Europa. Dakle, to će značiti da ako ne budemo imali budućnost kohezijske politike, onda će to otvoriti pandurinu kutiju onih koji će se boriti protiv Europske unije na sljedećim izborima. Evo, to je moja molba. Hvala. Evo samo da odgovorim na vašu prvu napomenu. Kad govorimo o tome da nam treba dovoljno vremena za raspravu, ne želimo time reći da ćemo glasovanje odgoditi na razdoblje nakon siječnja. Želim zahvaliti izvjestiteljima na njihovom dosadašnjem radu, koji je bio prilično dramatičan. I moram reći da svi mi, izvjestitelji u Sijeni, zamišljamo da će se glasovanje održati u siječnju i nećemo ga nikako odlagati. Naravno, o tome će odlučiti danas koordinatori i time će se onda i finalizirati raspored za glasovanje na odboru regi i na plenarnoj sjednici. Evo, to je moj odgovor na vaš prvi komentar. Dakle, zajedno sa izvjestiteljima doista nastojimo da tu bude pravo vremeno i nadamo se da ćemo dovršiti rad na ovom predmetu do izbora. Ja sada dajem riječ gospođi Tomašić koja je jedan od izvjestitelja u Sijeni ovom predmetu. Izvolite. Hvala, ispričavam se zbog kašnjenja, ali bila sam na odboru za ribarstvo. Iskoristit ću ovu priliku kako bih e, izdvojila amandmane o CPR-u koje se tiču zemalja članica iz istočne i središnje Europe, te zemlje članice u velikoj mjeri ovise o kohezijskoj politici i svako smanjenje financiranja i sufinanciranja ili financijski jaz imat će negativne posljedice na gospodarstvo. Zbog toga trebamo pravovremeno i učinkovito djelovati u parlamentu kako bismo izbjegli takve negativne posljedice na zemlje članice i korisnike programa povećanje stope nacionalnog sufinanciranja. Manje razvijene regije trebaju jaču potporu kako bi nadoknadili za ostatak u odnosu na eh, naprednije zemlje i regije i to je jedna od dodanih vrijednosti i temeljno načelo kohezijske politike. Povećanje stope sufinanciranja sa 15 na 30% je nešto što predstavlja najveći razlog za zabrinutosti jer to može postaviti prepreke provedbi programa i projekata i to može podrazumijevati dodatno opterećenje i e, upravljačkim tijelima i korisnicima. Drugo, e, smanjenje stope predfinanciranja, dakle ukupna stopa predfinanciranja koja se isplaćuje godišnje se smanjuje i ako se to ostvari, to dovodi mogućnost da će to ugroziti glatku provedbu. Dakle, trebaju nam e, odgovarajuća sredstva kako bismo pojačili ulaganja u kohezijsku politiku. I zatim, e, pravilo N plus koje se tiče povećanje brzine provedbe, niti se slažemo sa eh, pravilom koje se tiče uspješne eh, apsorpcije resursa, ali slažemo se s time da noviteti u novom VFO bi nam mogli koristiti kako bismo poboljšali svoj uspjeh i također pridonijeti boljem upravljanju i dodanoj vrijednosti europskog eh, proračuna i ulaganja iz proračuna općenito. I na kraju, Ovaj novi VFO je prilika da Europska unija pokazuje zalaganje za konvergenciju između zemalja članica. Strukturni fondovi moraju služiti tome da se ostvari društvena i gospodarska dobrobit svih ljudi u Europskoj uniji. S obzirom na sadašnje političko ozražje i na dolazeće izbore trebamo se uvjeriti da imamo VFO koji služi našem društvu i stvara i ravnomjeran rast. Bilo kako kašnjenje u donošenju VFO-a imat će ne samo političke nego i praktične posljedice jer mnogi e, korisnici imaju koristi od takvih strukturnih fondova i koji neće onda imati sredstava na raspolaganju. Tako da parlament mora učiniti sve što može kako ne bi došlo do političkog odlaganja u vijeću pri ulasku u proces trijaloga. Hvala vam. Hvala gospođo Tomašić, gospodine Polčak, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih vam htio zahvaliti na tome što ste nam rekli da neće doći do nikakvog daljnjeg odlaganja, odugovlačenja. Ja se uistinu nadam da neće doći do tako nečega i da će ovaj parlament to riješiti u svom mandatu. Mi smo dobili mandat od naših glasača i uistinu želimo to zaključiti u ovom mm, mandatu i nadam se da ćemo to moći učiniti. Tu je bilo puno izazova s kojima smo se morali suočiti, ne samo Brexit i pritisak na kohezijsku politiku i tijekom proteklih tjedana i mjeseci smo se morali s puno toga boriti. Socijalna pitanja, pitanja o pogledu klime, i Mislim da tu možemo imati različita stajališta prema temama, ali se nadam da ćemo moći ovo zaključiti. I još bih želio uputiti na ono što je rekao kolega Šulov. Da imamo veliko administrativno opterećenje kada govorimo o korištenju fondova. Mi moramo osigurati da se smanje to opterećenje veliki broj korisnika e, smatra da je teško doći do sredstava, smatra da je gotovo nemoguće ispuniti sve uvjete koji su s time povezani. A danas kroz ove tehničke prijedloge, odnosno amandmane, ja sam ih sam par uložio, želimo olakšati život korisnicima fondova. Mislim da još možemo više toga učiniti kako bi smanjili to administrativno opterećenje. Ali tu je još dug put pred nama. I još jedan puta bih zamolio da učinimo sve što možemo kako bismo zaključili ovaj posao što je to prije moguće i da smanjimo administrativno opterećenje. Hvala. Sada ću zamoliti Europsku komisiju da uzme riječ gospodine Van Breška. A, gospođo Kreli, ispričavam se. U svakom trenutku, izvolite. Mislim, što se tiče samog stajališta kako to želimo učiniti se manje više svi slažemo. Svi želimo ostvariti što je brže moguće jedan pozitivan rezultat, stoga ja to uopće ne moram pojedinačno odgovarati. Međutim, na nešto samo mm, što je rekao kolega, dakle, e, dvoje izvjestitelja su predložili u nacrtu izvješća i rekli da ne želimo transfer. Mi smo se dogovorili oko toga, jer to je jednostavno maksimalno što možemo postići i komisija države članice to žele, dakle maksimalno u smislu pregovora. I na početku smo imali dojam, dakle da nas većina ovom odboru u tome podržava. Sutra ćemo e, glasati i vidjeti e, kako, kako je tu situacija s obzirom na Invest EU. Mm, pa ćemo vidjeti kako ćemo tu kompromise možda morati e, primijeniti. Dakle, vidite od izvjestitelja da smo dosta vaših komentara uzeli u obzir. Međutim, ponekad ta želja da se bolje pozicioniramo za pregovore nije baš tako izvediva e, pred izbore. Barem je to moj dojam. Ali jedno bih vam željela reći i to bi zbiljno vrlo jasno željela reći. Imam načelni problem s ovim transferima, ja osobno. Jer po mom mišljenju je to već napad na kohezijsku politiku. Pa onda se moglo odmah reći Invest EU je dobar program, idemo jednostavno uzeti novac od kohezijske politike. To se čak nije usudila činiti ni komisija. Međutim, sad se to nekako kroz stražnja vrata radi. Mogu vam navesti primjere gdje sam 100% sigurna da države članice samo čekaju da mogu dobrovoljno odustati od toga. Jer znate, ako Invest EU e, neće morati uzeti u obzir bilo kakva pravila vezana uz eh, državnu potporu i pomoć, a kohezijska politika će to morati učititi, pa onda sve eh, ti problemi koji su vezani, svi zahtjevi koji se moraju ispuniti vezano uz partnerships agreement i sve dodatne elemente, onda će se odustati kohezijske politike i ići preko Invest EU. I tu vidim stvarnu opasnost. Dakle, kako ćemo s jedne strane uspjeti da dobijemo jednu modernu kohezijsku politiku, da to organiziramo na taj način, da to ne bude na način kako je to bilo prije 30 godina, a s druge strane da uistinu dozvolimo regijama da one sudjeluju. I tu imamo određeno proturječje, stoga ja jesam za tu maksimalnu razinu, ali evo sutra ćemo kroz glasanje vidjeti e, kakva je većina i naravno ću ja onda svoje osobno mišljenje možda morati malo pomaknuti pa ćemo naći neke kompromise, pripremit ćemo ih i ćemo da se to odrazi na način kako je to e, u skladu sa ovim parlamentom. jel to ovo ovaj nije isti parlament koji smo imali kao prije sedam e, godina kada smo mi bili ujedinjeni, kada smo se suprostavljali svim mogućim uvjetovanistima, a opet izgubili. Dakle, trebamo vidjeti što ima smisla, što je izvedivo i u kojem pravcu uopće možemo ići. I mislim da ćemo onda na kraju moći prezentirati e, dobre kompromise za koje ćemo onda pridobiti većinu. Evo samo sam to još htjela dodati. Da, htjela sam dati riječ vama i gospodinu Novakovu nakon e, što čujemo komisiju, ali ponovno ću vam e, dati riječ ako budete imali još što za dodati. A sada gospodin Vam Breška. Hvala gospođo predsjednice i hvala izvjestiteljima. Dakle, bit ću kratak, tako da će nam preostati dovoljno vremena za još jedan krug razgovora. Dakle, iznio sam naše prijedloge, poznat nam je, vam je naš stav i vidimo da u ovom posljednjem dijelu postoje neke poteškoće u vezi sa nekim amandmanima i zbog toga ću se ograničiti na četiri pitanja. Prvo, podržavam e, gospođu Krel e, koja traži da se omogući pojednostavljenje. Znate da su najveće kritike koje su upućene na račun kohezijske politike i od mnogih korisnika jest da je politika e, i previše složena i da predstavlja preveliko opterećenje. U našem prijedlogu, kao što se možda sjećate, iznijeli smo prijedlog od 80 mjera pojednostavljenja i sve što sam e, čuo i od vijeća, ali također i od zemalja članica, jest pozitivan odaziv. Dakle, svi hvale te mjere i kažu da prvi puta komisija ide pravim putem jer to znači i manje revizija, manje provjera, manje nadzora i također veću fleksibilnost za one koji provode tu politiku na terenu. Dakle, imamo 2100 amandmana i očito je iz tog ogromnog broja amandmana da će se odbaciti većina mjera jer ćemo trebati provesti sada kontrolu i tako dalje. Tako da bih ja htjela eh, htio eh, podržati gospođu Krell u njezinom eh, pozivu na razum i da se zadrže oni amandmani koji su bitni ovom domu i da se zadrži ono što bi bilo lijepo imati i da se odbaci ono što nije potrebno i što bi zapravo samo kompliciralo život ljudima koji trebaju provoditi tu politiku. Evo, to je moja prva napomena. I sada druga napomena, time odgovaram na komentare nekih zastupnika, jest, e, se tiče veze između e, fondova i europskog semestra. To možda nije potpuna novost, ali je jedan korak dalje u odnosu na status quo. I tu vidimo da se u nizu amandmana traži manje sinergije ili nikakva sinergija između semestra s jedne i fondova s druge strane. No, mislimo da nam treba upravo suprotno. Pokušao sam posljednji puta objasniti da komisija trenutno radi na oživljavanju europskog semestra i na njegovom preustroju i bavi se ne samo strukturnim reformama nego i potrebama za ulaganja. I tu ovi fondovi doista imaju važnu ulogu. Mislim da bi da bismo poslali pogrešnu poruku kada bismo rekli da postoje određeni procesi u središnjoj Europi, a onda nešto drugo, a to je kohezijska politika koja je potpuno odvojena, i tu radimo nešto drugo i tako dalje. Dakle, radi budućnosti ove politike to bi bila doista ogromna strateška pogreška. Dakle, mislim da svakako trebamo biti dijelom ove priče i naravno glavna uprava regio, a ne glavna uprava ECFIN će imati glavnu riječ u ovom e, procesu kada govorimo o programiranju fondova. Nitko ne želi izmijeniti fondove, ali s druge strane imalo bi smisla da se naša ulaganja smješte u širi kontekst javnih ulaganja, gdje govorimo također i o nacionalnim ulaganjima. Zbog toga želimo e, spojiti ove dvije priče, ili ih barem približiti. Još jedno pitanje o kojem se danas nije toliko razgovaralo, ali koje je također e, izuzetno važno nama, odnosi se na prvo pitanje u određenoj mjeri, a to je srednjeročna revizija osigurali smo dovoljan prostor za fleksibilnost u našem prijedlogu. Znate da upravljački odbori mogu promijeniti prioritete u vezi s financiranjem bez odobrenja komisije. Dakle, kao što vidite, tu imamo veću fleksibilnost i također time će i izvođače na terenu osjetiti se vlasnicima projekta, ali ipak s vremenom treba revidirati ono što se događa i također uzeti u obzir da će se možda u razdoblju od 7 ili 10 godina, koliko će trajati provedba, pojaviti novi zahtjevi. Zbog toga e, smatramo važnim da ova ročna revizija bude doista i smislena i protivit ćemo se bilo kakvim izmjenama koje bi dovele to u pitanje. Da, stabilnost, kontinuitet su velike prednosti kohezijske politike jer e, imate stabilnost ulaganja, u dosta dugom razdoblju, no ipak smatramo da bi bilo smisleno i tu vas želim podsjetiti na migracijsku krizu kada nismo mogli naći praktički niti jedan euro kako radi reprogramiranja jer je sve već e, bilo programirano i vezano. Dakle, to je nama neprihvatljivo i nezamislivo. Tako da tu želim jasno reći da je važna srednjoročna revizija i također određena fleksibilnost u vezi s njome i također ćemo u vezi s njime snažno braniti svoje stajalište. Sljedeće pitanje tiče se pokrića CPR-a jer tu vidimo neke amandmane kojima se nastoji srezati sredstva za Digi Home. I to jednostavno ne razumijemo. Neću sada govoriti o, logici proračuna i normama, ali recimo ako uzmemo migracijsku krizu kao primjer, tu imamo i problem prihvata e, migranata i tu igraju ulogu različiti fondovi, Europski socijalni fond, i Europski fond za regionalni razvoj, ali i e, Migracijski fond e, koji je pod upravom e, glavne uprave HOM. Dakle, mislim da to trebamo uskladiti i uklopiti u jednu cijelinu, jednu sliku i podvesti te fondove pod jedan krov. I također kao posljednje, to je već spomenuto i zahvaljujem su izvjestiteljima. Ako sam dobro shvatio ove amandmane, imamo sada, odnosno e, mogućnost da investiju da doprinos i to se više ne briše kao što je bio slučaj sa prethodnom e, inačicom. Ali ako sam dobro shvatio, to će biti moguće samo nakon ročne revizije, dakle nakon 2025. godine. Mi smatramo da je to dosta kasno i ne vidimo zašto ne bismo dopustili zemljama članicama i ponavljam, to je opcija, nitko ne mora to odabrati i odlučiti se poslužiti tom opcijom već e, u ranijoj fazi. Neću se osvrtati na druga pitanja poput financijskih aspekata i samo još jedan podsjetnik jer mi se čini da sam to također vidio amandmanima. Dakle, trebamo biti oprezni u vezi sa statistikom. Vidim da se predlažu izmjene i dopune u vezi sa e, regionalnim rašlanjenjem u referentnoj godini na koju smo se odlučili pozvati. Ono što je sada dostupno jest sada dostupno i ne možemo mijenjati, pretpostavljajući da će se stvari promijeniti u budućnosti i sada osmišljati alternativne načine za izračun e, financiranja zemalja članica. No, ponavljam, ne želim ulaziti u raspravu o novcu, sufinanciranju i tako dalje, jer mislim da to izlazi van okvira naših ovlasti, odnosno barem moje osobne nadležnosti. Hvala. Najprije hvala vas bili komentari komisija. Evo, propustila sam gospodina Novakova opet. No, nema ga više. Gospodin Krel, želite još nešto reći? Samo još... Samo još rečenica o Invest EU. O tome nismo odlučili, ali bilo možda bolje imati budući kompromis, nego ne imati ništa ili još više prijenosa. Tako da smo spremni o tome razgovarati, ali odluka još nije donesena, tako da ćemo vidjeti kako ćemo dalje. No, kao što vidite, prema našim amandmanima, Andrejevim i mojim, želimo prvo iskoristiti sve mogućnosti da državama članicama omogućimo da koriste kohezijska sredstva, a ne da to prenose u investiju. I zato smo oboje predložili da se iskoriste pružimo mogućnost državima članicama da to iskoriste. No to je dio rasprave o kompromisu. Dakle, bit ćemo sutra puno, puno mudri, nadam se. Hvala vam. Hvala gospodine Novako, želite li uzeti riječ? Ne? ne u ovoj etapi. Znate, puno ste mi nedostajali, očekivala sam da ćete se javiti za riječ i objasniti nam sve o izvješću. No to je napravila gospođa Krela. Dakle, hoćete reći nešto? A, izvolite. Ja ću poslušati zapovjedi predsjednice odbora i uzeti riječ. Neću propustiti tu priliku. Ispričavam se što ovako kasno dolazim, ali možete i zamisliti da je dosta e, čudno to vrijeme. Sada u parlamentu imamo puno sastanaka odbora istovremeno koji se održavaju, no neću se žaliti. Dakle, iskreno govoreći, CPR je nešto s čim se budim i s čim idem spavati zadnjih pola godine. Dakle, dobro je što se ovoliki broj amandmana, e, ovoliki broj kolega zanima za to, dakle 2200 amandmana, trebalo mi je 10 dana da prođem kroz sve amandmane i već imam na umu neke prijedloge, kompromisne prijedloge, no o tome ćemo najprije razgovarati gospođa Kreli i ja, koja je moja, e, mislim, mi smo su izvjestitelji i naravno razgovarat ćemo o tome sa e, izvjestiteljima u Sjeni. Sad ovdje slažem s gospodinom Bostinarom da, da je želja za produženjem e, od, od, opasna stvar. Ja mislim da se moramo držati toga, tog cilja da se glasa u siječnju tome na plenarno, jer to bi bila kriva politička proruka da, da, da kažemo da nismo spremni onda nitko neće više ni gledati što mi mislimo o Brexitu, o proračunu i tako dalje. Dakle, moramo obaviti posao i vjerujem da imamo dovoljno vremena i tekako. Evo, već je prošlo šest mjeseci od kako smo mi imenovani za izvjestitelje, dakle, što se tiče transfera, znam da će to biti vruć krompir ove cijele rasprave i nema jednostavnog rješenja po tom pitanju. Siguran sam da će me svi podržati kad kažem da trebamo podvući crtu negdje glede tih transfera. I Rečeno je da je Connecting Europe, e, dakle instrument za povezivanje Europe, jako dobar instrument program. Nisam nikad čuo nekoga da kaže da je to loš program, ali ima pregršt drugih dobrih programa, dakle kao što je Erasmus e, za mlade poduzetnike. Da li trebamo to financirati s kohezijskim sredstvima? Ne, zato što je to važno za nas i onda ćemo naći zasebnu proračunsku stavku za nj. No, doista mogu osjetiti i vidjeti da postoji ciklično natjecanje u mom umu oko toga, dakle kao da se natječe e, tko će više uzeti iz kohezijske politike, ne znam zašto. A sada vodimo žustru raspravu ovih 10 milijardi transfera iz CEFA i odjednom je netko tražio jedan od zastupnika 20 milijardi. Možete zamisliti, dakle, ako krenemo tim putem, onda će ukupni iznos kohezijskog fonda biti manji od većine drugih programa koji imamo u Europskoj uniji. Je li to ta Europa za koju se borimo? Ljudi koji su izvan ove prostorije ocjenjivat će nas ne po onome što govorimo, po izgovorenim riječima, već po dijelima. Dakle, ovaj CPR i sljedeći VFO bit će pokazatelj toga koliko mi vjerujemo u Europu. A ovo natjecanje između nas, između država članica, između institucija ne pomaže nikome osim populistima. Hvala. Hvala vam, hvala na raspravi. Želite reći nešto o svojim amandmanima? Da, molim vas. Čujte, evo vodimo, počeli smo voditi političku raspravu. O čemu se radi u kohezijskoj politici? Pa tu se radi o tome da dobijemo novce u kutiji koja se zove kohezijska politika ili o rezultatima. Kohezijski fond napravljen je između ostalog da se ulaže u infrastrukturu. Dakle, ako možemo kombinirati stvari, ako možemo uzeti novce iz kohezijskog fonda i transferirati ih u CEF, onda govorimo o istim stvarima. No glavno pitanje, po mom mišljenju, jest na kraju, dakle, svim kompromisima koje ćemo imati, što će stvoriti najveću dobit za naše sugrađane, gdje ćemo moći stvoriti najveću dodanu vrijednost za Europu e, glede ulaganja, a osobno govoreći mene ne zanimaju iznosi koji su povezani za kohezijsku politiku kao takvu i što je povezano za transport i za borbu između odbora. Ono što me zanima je da ostvarimo jasne rezultate na terenu. Dakle, molim vas da imate na umu da ponekad e, se sporimo oko smiješnih stvari, kako imenovati, na primjer, nešto. Ne, na kraju se radi o projektima i o ljudima koji stoje iza tih projekata, ostvarenju tih projekata. Dakle, i to je um, sva ta rasprava o dodatnih 20 milijardi za RDF, jer svi stručnjaci se slažu da CEF doista pruža dodanu vrijednost koja nam je svima potrebna u Europi i ako pogledamo kohezijsku kohezijski fond neće nam omogućiti da u Europi ulažemo u koridore već ćemo opet samo financirati nacionalne projekte s nacionalnim e, omotnicima e, iz novcima. Ja sam proeuropski eurozastupnik i više volim ulagati u europske koridore, a ne nacionalne projekte. Ono što je zanimljivo je da u vašem slučaju, u slučaju vaše države članice, Bugarske, dakle, postoji velika potreba za ulaganjima u infrastrukture. Dakle, želite li da Europa pomogne vašoj zemlji, e, da ulaže e, putem e, CEFA ili želite da to naprave Kinezi koji će se na kraju koji će na kraju uskočiti i ulagati novce. Dakle, ja više volim europski pristup. Hvala, evo sad imamo su izvjestiteljicu, gospođu Krell koja je... Dakle, sad se već zbiljam čudim. Ako se već vraćate na to što je kohezijski fond, onda bih vas željela podsjetiti da je on stvoren kako bi se organizirala monetarna unija i one države članice koje su najmanje razvijene, da im se da šansa hm, da ostvare velike projekte u području infrastrukture i zaštite okoliša. I upravo zato Upravo zato što su te zemlje uistinu značajno napredovali, prijedlog komisije da se sada krati e, sredstva iz e, kohezijskog e, fonda, čak i 45%, ali to nema toliko veze sa kohezijskim fondom nego sa infrastrukturom. Dakle, imamo i programe koji sjajno povezuju regije, ali ako na početku imamo neku vrstu rata između CEF e, e, projekata, onda države članice neće biti spremne to učiniti. Ja sad neću učiniti koje su to sve, ali znamo koji će tu povući kočnicu. Kohezijska politika je nešto drugo. U kohezijskoj politici imamo, dakle to u ugovoru zabilježeno, da se treba organizirati da se regije postepeno, a to dugo traje, u svom statusu, dakle socijalno, teritorijalno, gospodarski gledajući, usklade. Da dođu na istu razinu. Dakle, to je drugo od instrumenta za povezivanje Europe, ali to je opet jedna vrsta dodane vrijednosti. I ne smijemo nekako e, jedno izgurati kroz drugo. Danas imamo puno manje novca na raspolaganju, a veće troškove ili više zadataka nego što je to bio slučaj prije deset godina. Da, uistinu imamo novac na raspolaganju, kako je to parlament e, predložio, onda uopće ne bi trebali razgovarati o ovim temama onda bi oba programa i instrument za povezivanje Europe i obzor i drugi projekti i kohezijska politika uopće ne bi imali taj problem. Da, svi moraju vući iz jednog proračuna i da nemamo dovoljno sredstava za sve. Međutim, to je problem koji mi nećemo riješiti. Time što se mi međusobno predbacimo ti ne radiš dovoljno za Europu, ti ne radiš dovoljno i mislim da mi u odboru imamo posebno veliku dogovornost kada govorimo o kohezijskoj politici. A naravno da Bugarska kao jedna od onih zemalja gdje sve regije još nisu tako dobro razvijene, može tražiti novce iz kohezijskog fonda i iz regionalnog fonda i koristiti u budućnosti kako bi stvarala svoju infrastrukturu. Zašto bi onda e, Bugarska davala novac na instrument za povezivanje Europe? a tu nastaje i najveća dodana vrijednost. Da te jazove između država članica, to oni kroz CEF nećete baš tako moći promijeniti, jer još uvijek neki kaskaju. I nažalost nacionalizam u pojedinim državnim članicama nećemo riješiti s više novca, već trebamo države bolje organizirati da zbiljam e, riješe probleme u pogledu prekograničnih uskih grla. I to nije uvijek samo pitanje novca. Sjećam se i projekata između španjolske i francuske granice. Godinama je to bilo negdje na ledu i nije to bilo zbog novca. Dakle, zbiljam sad ne smijemo krenuti tim putem da si sad počnemo međusobno predbacivati ti si bolji, ja sam bolji, ja imam bolje ideje. To jednostavno stvari neće tako funkcionirati. Moramo razmišljati integrirajući stvari. Thank you very much. <clears throat> hvala. Jako je teško obnašati ovu ulogu izvijesti eh, predsjednika za mene jer sam i izvjestiteljica u Sjeni. I jako često se, evo, spomenuli Bugarsku, najljepša hvala, evo, teško je. E, Rijed, rijedak je slučaj da se tako često spominje Bugarska. No, želim dodati nešto o pitanju gospodina Van Miltenburga. Naime, evo, kada govorimo o Bugarskoj i ulaganjima u infrastrukture u Bugarskoj i u velikim ogromnim potrebama za razvoj te zemlje, da, no, Bugarska je mala zemlja, usred Balkana i veze, poveznice s našim susjedima, jedno su od glavnih elemenata za razvoj Bugarske. Dakle, možda jedno od mogućih rješenja da instrument za povezivanje Europe, ali za prekogranične projekte, što bi trebalo omogućiti nekim manjim balkanskim zemljama, ajmo reći se zemljama srednje veličine kao što je Bugarska da se ulaže iz cefa za prekogranične veze sa susjednim zemljama. Dakle, vidim da postoji mogućnost za kompromise, pa i eto čak posežući za bugarskim primjerom. Gospodine Albrecht, želite li sada govoriti ili poslije gospodine, Novako? Ne, izvolite, imate riječ. Sjajna ova rasprava, jer Evo, s vrijeme vraćamo se na temeljne stvari. Dopustite da kažem ja par riječi. Dakle, kao prvo, ako pratimo Matijasovu politiku o koheziji, onda ne govorimo o kohezijskoj politici. Da, točno je, sve europske politike tiču se kohezije. Za koheziju u Europi ne trebamo uopće kohezijska politika i zato nizozemska vlada preferira nemati kohezijsku politiku u Nizozemskoj. To jako dobro znate. Ja sam se sreo s vašim eh, eh, veleposlanikom i on mi je rekao da Nizozemsku uopće ne zanima kohezijska politika. Uopće. A zašto? Zato što je to instrument, odnosno metod koji bi trebalo, evo citiram, koristiti za slabije. To je rekao. No, lokalna tijela vlasti u Nizozemskoj imaju različito mišljenje jer oni jako dobro znaju da e, e, ta, ti novci mogu imati multiplikatorski učinak e, i pokrenuti druge, druge ulaganje. To je prvo. A drugo, što se tiče kohezijskih fondova, evo tada sam bio načelnik svog grada i bio sam dakle članom vijeća europskih regija i govorili smo u Maastrichtu o kohezijskim fondovima. Dakle, kohezijski fond stvoren je kako bi se omogućilo da se slabije, financijski slabije zemlje pripreme za ulazak u europodručje. Dakle, da se napravi, da im se pomogne, da smanju svoje troškove, da, ih se, da se napravi veliko ulaganje, da ih se pripremi da uđu u europodručje. Dakle, i to je, to se radi sa manje od 9% bruto nacionalnog proizvoda. No, kohezijska politika ne tiče se samo novaca, već je to i metoda. To je rekla Konstans Dakle, kohezijska politika tiče se upravljanja, suodgovornosti, e, podučavanja, upravljanju, planiranju, svemu. Dakle, to je e, kohezijska politika, to je zajedničko upravljanje. Dakle, to je nešto skroz drugo. Da li se išta može napraviti iz Brisela? Da, može. Da li možemo sve centralizirati? Možemo i to. Bilo bi brže, da, svakako. No, rezultat kohezijske politike ne bi bio ostvaren, jer tu se radi o zajedničkom dijeljenom upravljanju. To je drugačije nešto, dakle. Tu se radi o tome da se zadaća obavi kući. I zato zadnji put povjerenik Kalas je predložio da posegne za sredstvima iz kohezijskog fonda i da ih se transferira u CEF koji je posebno namijenjen preko graničnim projektima, preko graničnim, osim za energiju i digitalna pitanja i Viktor Bostinaru. Tada, evo, ja sam bio izvjestitelj za um, kohezijski fond. Dakle, gospodin Kalas nam je rekao da on to radi iz privremenih nekih eh, razloga i da to više nikada, ali nikada neće ponovno raditi. Dakle, samo jednom. Zašto? zato što su bili privremeno neki raz, neke potrebe i eto. I sjećamo se jako dobro te rasprave. Naše pitanje sada je sljedeće. Zašto komisija nije od samog početka stavila novce u CEF? A onda kada su predložili da se to stavi u nacionalnu omotnicu i da se odatle koristi, jer to je potpuno nelogično. Ne radi se o tome da mi ne želimo dati novce. Ne, to je krivo. Ovdje se radi o promjeni politike, jer kad uzmete sredstva iz kohezije i prebacite ih u CEF, onda prelazite iz jedne politike u drugu. Prelazite s jednog metoda na drugi. To nije krivo, ali mogli su to i ranije napraviti. Mogli su to odmah staviti u CEF i reći, evo, manje ćemo sredstava dati koheziji. Dakle, zašto su to predložili staviti u nacionalne omotnice i onda uzimati ih iz nacionalnih omotnica? To je najbolji način da razljutite E, vlade. Date im novce pa, im, pa ih onda uzmete. Još jedna stvar. RDF je potpuno drugačija stvar, ali tu, tu, tu, kao da se igramo uništavanje kohezijske politike u, u cijelosti. Dakle, od, možemo uzeti od kohezije, od istraživanja, od zajedničke poljoprivredne politike, to je gotovo onda. To je. Tu se radi o uništavanju. Dakle, ja sam u potpunosti protiv toga, jer RDF je po samoj definiciji fond koji, se, koji je namijenjen zajedničkom upravljanju. Dakle, to je njegova specifičnost. Dakle, RDF šalje novce cefu, to je apsolutno beskorisno. Dakle, tu se gube novci. Ideja je divna, ali evo, imam ja i drugih ideja odakle bismo mogli posegnuti za novcima. Evo, mogli bismo, na primjer, neki kolege kažu uzmimo novce iz CEFA i stavimo ih u RDF, na primjer. Evo, to je jednako kreativno kao i ovaj prvi prijedlog. Tako da mislim da bismo trebali prestati govoriti o tome, ali dobro, ovo je svakako zanimljiva stvar. No, ponavljam, mi smo ovdje u odboru regiji, tu govorimo, a regiji, odbor je za zajedničko upravljanje, dakle, bavimo se takvom politikom, dakle, ne možemo raspravljati o tome kako E, odustati od zajedničkog upravljanja u kohezijskoj politici, jer to onda neće uopće biti kohezijska politika. Eto. Najpša hvala i zatvaramo vrata i gotovo prestajemo raditi s ovim otporom. jer nema smisla. Hvala gospodin Zeller. Zahvaljujem. Ponekad je i dobro i izvještavati o tome čemu se razgovara u drugim odborima, u odboru za kontrolu proračuna. Imamo posebno izvješće revizijskog suda koji nas obavještava o tome kako države članice sredstva koja su bila predviđena u okviru kohezijske politike za izgradnju transeuropskih eh, prometnih mreža su koristili ili iskoristili. Oni su to učinili temeljem trasa koje su države članice prijavile. Međutim, oni su izgradili unutrašnju mrežu, a tamo e, gdje je trebalo doći do izgradnje prekograničnih e, veza izgradnje su nekih 15 km pred granicom stali. Dakle, to nije europski način razmišljanja, to su projekti koje se planira već preko 20 godina kada govorimo o ovoj transeuropskoj prometnoj mreži. Možda je to bilo na prednost e, željeznici, međutim to je suprotno toj ideji da želimo imati te veze bez obzira na granice, već želimo jednostavno građanima pružiti mogućnost e, da mogu brže putovati iz jedne zemlje u drugu kroz tu transeuropsku mrežu. Stoga vas e, upozoravam, ne smiju se kohezijska sredstva preljevati u nekakve manje pojedinačne fondove do kojih će dakle kasnije doći države članice i u stvari se neće ostvariti onaj cilj koji treba, dakle na njemačkom e, se to upravo izražava kroz posebnu riječ, ta kohezija, dakle to međusobno spajanje. Hvala lijepa. Thank you, Mr. Novakov. Hvala, gospodin Novakov. Da, htio bih reći da mi je tako nedostajala ova rasprava. To je jedna od najboljih rasprava koje sam imao u ovom odboru i uistinu uživam u njoj. Prostite, gospođa govori bez mikrofona. Žao mi je, dakle, izgleda sam propustio još ovaj najzanimljiviji dio. Toliko puta je Bugarska spomenuta da se osjećam kod kuće. Gospodin Olbert je jedini koji nije spomenuo Bugarsku, jer on je tako povezan s Bugarskom, pa je on i tako dio igre. Gospodin Muteborg je spomenuo da je on e, proeuropski zastupnik, što znači da je pro-bugarski, pro-češki, pro-rumanski zastupnik, što je sjajno. To je sjajno za našu raspravu. Ako proeuropski zastupnik on razumije da neto uplatitelji, neto korisnici e, je nešto što je samo postoje teorija. Mi smo svi neto pobjednici. Dakle, mogao bih ići i dalje nakon prijedloga gospodina Olbrihta. Mm, možemo prebaciti iz socijalnog fonda, imati transfere u instrument za povezivanje Europe ili u fond za ruralni, iz fonda za ruralni razvoj ili dakle i fonda za ribarstva, ali tako nikada nećemo prestati. Mislim da bi trebali se prestati natjecati u tom pravcu Dakle, kraj kohezijske politike bi bio kraj toga kako Europska unija integrira različite države članice. Dakle, trebamo uistinu nastaviti financirati naše države kroz kohezijski fond. Dakle, neto uplatiteljima se vraća 70% onoga što su oni uložili u kohezijski fond. Ali evo ja sam siguran da ćemo doći do jednog izbalansiranog kompromisa. Hvala lijepa. Bilo je uistinu vrlo korisna rasprava. Ja očekujem prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni, pa ćemo nastaviti našu raspravu. Pa ćemo iskoristiti koje vrijeme, vrijeme koje imamo na raspolaganju do siječnja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo na ovoj raspravi. To je bila posljednja točka našeg dnevnog reda za današnji sastanak što se tiče odbora regiji. Sutra nastavljamo opet u devet planiramo sastanak koordinatora. On bi trebao započeti za 15 minuta. 15 do 6. Možemo li sad odmah početi sastanak koordinatora? li u redu da sad odmah započnemo? Hvala vam lijepa. Dakle, nastavit ćemo sa sastankom koordinatora. Pa bih sad pozvala naše goste iz komisije i sve one koji ne sudjeluju na sastanku koordinatora da napuste prostoriju. Hvala lijepa.